do predsjednika i kvestora predlažem da nastavimo sa raspravama u 8 večer. Ako nema prigovora, ja prekidam sjednicu do 8 sati ne mogu